Good morning, ladies and gentlemen, and a happy new year to you all. Welcome to the first econ of 20... Dobar dan, dame i gospodo. Sretna vam nova godina. Dobrodošli na ovaj prvi sastanak econa eh, u 2019. godini. Ja ću predsjedavati eh, sastankom jutros, ali isto tako ću biti izvjestiteljica za jedno od izvješća. Također ću se izjasniti i kao izvjestiteljica u sjeni za neka, tako da ćete me dosta čuti jutros. E, na samom početku bih vam htjela sve pozdraviti, ali isto tako e, bih htjela vidjeti sa vama možemo li prihvatiti dnevni red koji vam je dostavljen, kao i red kojim ćemo razmatrati izvješća jutros, ako se s tim slažete. U redu, hvala. A sada prelazimo na točku drugu dnevnog reda. Dakle, u indikativnom dnevnom redu možete vidjeti dug popis e, zapisnika sastanaka. Neću sada ih sve čitati, ali evo samo bih htjela znati možemo li ih usvojiti. Ako nema prigovora, onda usvajamo zapisnike sastanaka. Točka treća, dakle radi se o napomenama predsjedavajućeg. 14. prvog, dakle sljedećeg ponedeljka, Sastanak Ekona koji je predviđen za e, taj dan se neće održati, što znači da sljedećeg ponedjeljka u Strasburu nećemo održati sastanak Ekona. Zatim 22.1. E, članovi e, su informirani da će se održati ekonomski dijalog i razmjena mišljenja sa gospođom Nadijom Kalvino, španjolskom ministricom za gospodarstvo, E, dakle 22.1. od pola 3 do 4. Zatim e, sljedeće, sljedeća točka je točka četvrta, a to su e, izvješća o pregovorima. Najprije imamo trijalog o PEP-u, paneuropskom osobnom inovirskom proizvodu. Pronađen je dogovor o otvorenim pitanjima, uključujući i e, dozvolu PEPA od strane nacionalnih tijela, kao i opcije o dekumulaciji i e, pragovi o troškovima za temeljni PEP. E A finalizacija nacrta sporazuma je u tijeku i naš odbor će se konzultirati E, o tome. Zatim imamo i e, izvješće o tome da je 18.12. parlament i vijeće su se dogovorili o bonitetnom zaštitnom mehanizmu za naročito ne E, osigurane NPL-ove gdje imamo razdoblje od 7 do 9 e, godina ovisno o kolateralima. U svakom slučaju e, će se zatražiti i potpuno pokriće. Koreper je se dogovorio 7.1. o tekstu, a ponovno će se konzultirati Eko na ovom pitanju 21. i 2019. godine. I na kraju imamo isto tako i izvješće o e, trijalogu o fondovima. E, prvi trijalog o prekograničnoj distribuciji fondova za zajednička ulaganja e, je održan, dakle 8.1. a sljedeći trijalog će se održati 5. veljače. Radit će se o uvjetima za UCIC kao i za denotifikaciju E, i a dakle alternativnih investicijskih fondova. E, također će se govoriti o uvjetima AIF-a, e, razini i naknadama i ostalim otvorenim pitanjima. Prelazim na točku petu dnevnog reda, a to je izvješće o računalnoj obradi i nadzoru trošarinske robe. Budući da sam izvjestiteljica za ovo pitanje, sada ću e, vam reći nekoliko riječi o ovoj temi kao izvjestiteljica. Za sad e, nemamo sve izvjestitelje u sjeni, dakle u ime svih e, klubova, tako da bih zatražila od klubova da što prije imenuju izvjestitelje u sjeni. Radi se o prijedlogu koji je dio paketa u kojem imamo četiri prijedloga gdje je komisija predložila nove nova pravila za trošarinsku robu, naročito za opće aranžmane kao i e, trošarine na alkohol i alkoholna pića. I ovdje također imamo i predlog za računalnu obradu kretanja i nadzora trošarinske e, robe. E, ovo je prijedlog e, kojem, za koji ja predlažem da se usvoji bez amandmana. Radi se o tehničkom dosijeju i ne smatram da e, postoje bilo kakve političke kontroverze. S obzirom na um, opterećenost rada ovog odbora, ja predlažem da svi zajedno sa izvjestiteljima u sjeni e, postupimo prema pravilu 50 stavak prvi, a to je pojednostavljeni postupak za usvajanje odnosno odobravanje ovog e, prijedloga. Na e, plenarnoj sjednici će se raspravljati o ovom dosjeu e, nakon što se usvoji na ovom odboru i budući da se radi o postupku suodlučivanja ja predlažem da se zatraži mandat na plenarnoj sjednici da se onda zatraži stajalište vijeća a tek krene sa trijalogom, možda nakon e, pisanog postupka, ovisno o tome što će vijeće odlučiti o tome i e, hoćete li se složiti sa mojim predloženim pristupom. A sada e, pozivam EPP da se izjasne o ovom pitanju. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća i sretna nova godina svim kolegama. Što se tiče ovog dosjeja, naš klub je razočaran zbog e, kratkog vremenskog roka. Izmijenjen je datum za e, glasanje i imali smo određenih e, poteškoća sa dogovorom o ovom dosijeju sa predsjedavajućim ovog odbora, ne mislim e, na vas, e, gospođo predsjedateljice, ali u svakom slučaju, dakle, vrlo je teško isplanirati glasanje o ovakvom dosjeu e, sa, na bilo kojem odboru, a naročito na ovom koji je toliko zaposlen. U ime našeg izvjestitelja u sjeni, gospođe Maletić, e, želim reći da je ovo dakle, predlog e, koji je dijelom e, paketa u kojem imamo četiri predloga u kojem komisija predlaže nova pravila za trošarinsku robu, pokriva također i alkohol i alkoholna pića, predlažu se novi opći aranžmani kao i e, nova e, odluka o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinske robe. Ovo je e, dosje koji nema političku kontroverzu kao što ste i vi rekli, a na ovom odboru imamo vrlo malo vremena kao što ste i vi to rekli gospođo predsjedavajuća, tako da se gospođa Maletić slaže sa stajalištem E, izvjestiteljice da se postupi prema pojednostavljenom postupku u skladu sa člankom 50. stavkom 1. Hvala najljepša. A sada u ime smd a Evo, ja ću biti izvjestiteljica u sjeni za izvjestitelja u sjeni za gospodina Francu Liku. Ovo je naš prvi sastanak e, ove godine. Pa kao koordinator e, SND-a vam želim svima sretnu novu godinu. Želim sretnu novu godinu svim mnogobrojnim kolegama u ovoj prostoriji. A sada u ime gospodina Franzulike Želim reći sljedeće, poštovane kolege, veselim se budućoj suradnji, suradnji sa izvjestiteljem i izvjestiteljima u sjeni na ovu temu. Ovo je predlog koji nam e, daje temelj za e, buduću e, obradu trošarinske robe kao i praćenje kretanja trošarinske robe koja se pušta na tržište za potrošnju i koja će nam omogućiti pravilno praćenje kretanja te robe. Većina e, odredbi nam pruža mogućnost e, računalne obrade kretanja i nadzora trošarinske robe. S obzirom na činjenicu da ovaj predlog ne uključuje nikakve suštinske promjene e, u odluci predlažem da se prihvati predlog izvjestiteljice da se postupi prema pojednostavljenom postupku u skladu sa člankom 50. stavkom 1 Hvala vam svima i e, unaprijed se veselim plodonosnoj suradnji na ovu temu. Hvala najljepša gospođo Beres. A sada u ime e, kluba ALDE. Hvala najljepša Gospođo predsjedavajuća i sretna nova godina svima. Evo samo kratko, kao što e, kao koordinator i izvjestitelj u sjeni za ovo izvješće mi se slažemo sa e, prijedlogom izvjestiteljice glede postupka prema ovom dosijeju. Dakle, kao što su rekli i kolege iz epp e i snd slažemo se da se postupi prema pojednostavljenom postupku, dakle prema prijedlogu izvjestiteljice. Hvala najljepša. E, Moneska Keto je izvjestiteljica u ime zelenih koja je također rekla da se slaže sa predlaženim e, postupkom. Ne vidim nikog e, u ime kluba GUE. U tom slučaju nemamo više izvjestitelja u sjeni. Javlja li se još netko za riječ na ovu temu? Ako ne, onda možemo smatrati usvojenim postupak koji sam predložila kao izvjestiteljica da se postupi prema pojednostavljenom postupku e, na ovu temu i zatražit ćemo od e, tajništva da se ova tema uvrsti na dnevni red e, plenarne sjednice što je prije moguće kako bismo mogli vrlo brzo riješiti ovaj dosje. Neće biti rasprave dalje na ovu temu osim pisanog postupka. Evo, prebrzo smo <laughs> radili. E, sljedeći e, dio dnevnog reda se treba održati u 9.30, a to je rasprava o ekonomskom semestru e, i rasprava o godišnjem pregledu rasta. Sve dok ne budemo imali izvjestitelja na tu temu u prostoriji nećemo moći nastaviti, tako da ćemo morati sačekati malo kako bismo vidjeli hoće li izvjestite Tom biti sve dok ne bude tu kako bi nam predstavio izvješće, tako da ćemo napraviti kratku stanku za sad. Hvala. Hvala što Okay, given that we have the rapporteur here for the next item on the agenda. S obzirom da nam je tu sada izvjestitelj za sljedeću temu dnevnog reda, prelazimo na Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike. Predajem riječ izvjestitelju, gospodinu Vanden Kandelare. Nadam se da sam dobro izgovorila vaše ime. Da, da, savršeno. Hvala najljepša, gospođo predsjedateljice. Budući da je ovo naš prvi sastanak ove godine, e, na samom početku ću reći da je 21.11. Europska komisija objavila svoje prvo izvješće na ovu temu. Svake godine se e, predstavlja e, izvješće na ovu temu koje je od e, velikog interesa za naš odbor. Tako da bi bilo dobro da odvojimo dovoljno vremena za raspravu na ovu temu. Ja sam sve učinio što je u mojoj moći da što prije izradim ovo izvješće 26.11. samo nekoliko dana nakon objavljivanja izvješća Europske komisije smo uspjeli objaviti i ovo izvješće. To nam je omogućilo da sada imamo dovoljno vremena kako bismo mogli razgovarati o ovom tekstu i kako bismo mogli održati dovoljno sastanaka sa izvjestiteljima u sjeni o ovom dosjeju. Moram reći da e, je ipak došlo do određenih kašnjenja, nepotrebnih kašnjenja Eh, jer smo tek prvog prvog mogli eh, definitivno objaviti izvješće i eh, moramo zato ubrzati našu raspravu kako bismo na proljeće do ožujka imali stajalište koje će biti spremno za vijeće. Zato ćemo preći na srž rasprave o ovom dosjeu i vidjeti koje su sve aspekti o kojima se trebamo više baviti. Ja sam to sve napomenuo u izvješću. E, mislim da ste svi e, svjesni činjenice da stanovništvo u Europi stari, a da to predstavlja velike izazove za nas, što znači da moramo imati dugoročnu viziju. Ponekad je vrlo lako to uskladiti sa zakonodavnom politikom, e, jer ali znamo da e, moramo imati dugotrajne akcije, da moramo dugoročno gledati jer bez toga se nećemo moći suočiti s ovim izazovima. S obzirom na ovo što sam sada rekao i s obzirom na činjenicu da stanovništvo stari, e, povećavaju se troškovi za mirovine i e, zdravstvenu skrb i to je jako važno zato što se ti troškovi e, će se nastaviti povećavati u budućnosti. Stoga nam je potrebno e, zajamčiti veća sredstva e, za najstarije kategorije našeg stanovništva. ako do to ne, ne budemo postigli, suočit ćemo se s velikim problemima E, naročito sa problemima e, zdravstvene skrbi. Vrlo dobro znamo da je sustav u EU takav da radno sposobno stanovništvo plaća za e, starije stanovništvo koje je u mirovini, a do 2070. godine omjer e, starijeg stanovništva u odnosu na radno stanovništvo će se povećati i preći na 52%, što znači da će za svakog umirovljenika imati dvije radno sposobne osobe za e, financiranje mirovine, a danas je taj omjer četiri radne radno sposobne osobe za svakog umirovljenika. S obzirom na ovu činjenicu mi moramo dugoročno razmišljati E, i e, moramo vidjeti kako e, održati naše javne financije. Stoga mislim da se moramo pripremiti na tri načina, to sam napomenuo u svom izvješću. Najprije moramo uspostaviti fiskalne rezerve, zatim moramo preći na strukturne reforme i moramo povećati rast produktivnosti. Europska komisija je također u svom e, izvješću naglasila sve ove točke. Glede fiskalnih rezervi, mi ih moramo povećati kako bismo e, se suočili sa povećanjem e, proračunskih troškova, naročito sada u ovoj situaciji kada imamo gospodarski rast. Dakle, sada je trenutak da se krene sa štednjom. E, pakt e, o stabilnosti i rastu nije samo pakt koji govori o postupcima, već se radi o jednom od stupova e, našeg gospodarstva, tako da pravila ovog pakta moraju poštovati sve države članice. Zatim, strukturne reforme. Strukturne reforme nam mogu pomoći da se borimo protiv problema s kojima ćemo se suočiti u budućnosti zbog starenja stanovništva. Vrlo je važno da ovaj odbor E, maksimalno radi na uspostavi fleksibilne politike e, moramo učiniti da e, se ljude zapošljava na vrlo lak način i da postoji cijelo životna obuka, odnosno mogućnost cijeloživotne obuke. Moramo se boriti također protiv administrativnih prepreka koje su naročito važne za e, mala i srednja poduzeća i moramo omogućiti ljudima da e, što dulje rade ukoliko to žele. Zatim, e, osim fiskalnih rezervi i strukturnih reforme moramo imati rast produktivnosti. Moramo poticati taj rast produktivnosti kako bismo imali održiv gospodarski rast. Moramo ovdje naglasiti tu održivost jer rast produktivnosti je jako važan ako želimo zajamčiti održivost našeg gospodarskog rasta. I upravo zbog toga su nam važna i ulaganja. Moramo napraviti razliku između ulaganja za produkt aktivnost e, i drugih ulaganja. Moramo ulagati u istraživanje, razvoj, e, digitalizaciju, a osim e, fizičkog kapitala važno je ulagati i u kapital koji predstavljaju ljudi. Dame i gospodo, to su osnovni aspekti mog izvješća i unaprijed se veselim raspravi na ovu temu. Hvala. Thank you Hvala lijepa izvjestitelju. Sada pozivam izvjestitelje u sjeni da se jave za riječ u ime e, socijalista i demokrata gospodin Pereira. E, hvala lijepa. Zahvaljujem i izvjestitelju na prijedlogu izvješća za kojeg sam uvjeren da će predstavljati temelj za intenzivnu raspravu u ovom parlamentu. Naime, svi mi znamo koliko je važno godišnje izvješće u radu i e, za naše ekonomske politike. Predloženo izvješće je dobar e, predložak za naš rad. To je ono što se uobičajeno kaže. Međutim, u ovom slučaju moram reći da sam razočaran dokumentom koji, o kojem raspravljamo. Nisam siguran da taj tekst predstavlja dobro, e, dobar početak. Htio bih biti siguran da izvjestitelj zaista želi raditi s drugim klubovima zastupnika kako bi smo izgradili političke kompromise. Tako smo radili ranije. Nije iznenađujuće da u parlamentu imamo različita mišljenja o ekonomskim i e, fiskalnim politikama, ali uglavnom radimo na tome da nađemo kompromise među različitim političkim mišljenjima. Međutim, ovaj e, prijedlog izvješća je e, takav da se zaista pitam želi li izvjestitelj suradnju s drugim e, političkim klubovima. Ako je odgovor na to da on želi, onda imamo jako puno posla pred nama. Moj klub zastupnika sasvim sigurno želi da nađemo zajedničke točke i da iznađemo kompromise. Evo gdje ja vidim političke poteškoće. Prije svega, moram reći da za moj klub zastupnika je godišnje izvješće u rastu, o rastu Europske komisije prilično uravnoteženo. Htjeli bismo da imamo dokument ovog parlamenta kojem bi se dovoljno dala potpora prijedlogu Europske komisije. To jednostavno u prijedlogu izvješća za sada ne vidimo. Europska komisija nam predstavlja tri prioriteta. Prvi je ulaganja visoke kvalitete, kako privatna, tako i javna. Drugo jesu e, reforme e, koje će e, dodati institucionalnu kvalitetu, a treće je makrofinancijska stabilnost i zdrave javne financije. Međutim, ovaj prijedlog izvješća je to sve nekako izvrnuo. I sada prvi prioritet postaje izgradnja poreznih zaštitnih mehanizama, što je dakle nešto što se jako razlikuje od onoga što predlaže Europska komisija. Izgraditi porezne zaštitne mehanizme same po sebe nije problem. Međutim, problem je taj što je Europska komisija predložila da e, imamo makrofinancijsku stabilnost i e, gdje se traži e, porezna disciplina, a Izvjestitelj zapravo traži e, da se uspostavi porezni zaštitni mehanizam i u potpunosti briše sve ono što omogućuje izgradnju e, e, makrofinanske stabilnosti. Dakle, problem je i sadržaj prijedloga našeg izvjestitelja i sve što je za to vezano jer on daje drugačije prioritete. To se isto dogodilo dakle, s drugim prioritetom komisije koji predstavlja ulaganja. Europska komisija predlaže ulaganja visoke kvalitete u istraživanje, razvoj, vještine i infrastrukturu. E, izvjestitelj e, se poziva na ulaganje u produktivan dio gospodarstva. Mi smatramo da je to gore od onoga što predlaže Europska komisija. A treće, kada se govori o strukturnim reformama, tu izvjestitelj insistira na ideji strukturnih reformi za smanjenje poreznih troškova koje čak promiče fleksibilna liberalna tržišta. A sve ono što govori komisija o u poreznim reformama i uključivosti jednostavno nestaje iz ovog izvješća. Dakle, problem je s našim prioritetima, problem je s pristupom u okviru svakog od tih prioriteta. Htjeli bismo dokument koji će puno više biti u skladu s prijedlogom Europske komisije. Bude li postojala politička volja, izgradit ćemo političke kompromise. Međutim, prvo trebamo znati traži li izvjestitelj e, politički dogovor ili konfrontaciju. Hvala, a sada u ime Roberta Zellera, e, u ime ECR-a, ja ću kao koordinatorica pročitati što je napisao i prenijeti vam ispriku što danas nije s nama. Gospodin Zeller zahvaljuje izvjestanju na dobrom radu i pozdravlja njegovo izvješće. Kaže da je on ispravno uočio većine pitanja i izazova koje države članice e, se sada suočavaju kao Europska unija u cijelini. I stoga izvjestelju Sjeni kluba zastupnika ECR smatra ćemo moći dobro i konstruktivno surađivati. Što se tiče e, fiskalnih zaštitnih mehanizama kojima govori izvjestitelj, mislim da je s obzirom na demografske promjene u Europi e, trebamo imati bolji produktivan rast jer u protivnom nećemo nikada dobiti e, veći proračunski suficit. Treba se također pozabaviti pitanjima nezaposlenosti a e, to je nešto e, što nedostaje u ovom izvješću. Gospodin Zele kaže da je javni dug u EU uniji vrlo visok i dalje. U deset država članica već je od 60%. Međutim, ona, e, to je tjesno povezano sa deficitom. Često se krivi Italiju koja je možda ekstremni primjer toga. Međutim, Europska komisija smatra da u četiri druge države članice postoji rizik da neće biti usklađeni sa paktom o stabilnosti i rastu 2019. godine. Gospodin zele kaže da, e, izvjestelj kaže da ima ne samo negativnih, već i pozitivnih e, e, disbalansa. Time se također treba pozabaviti u nekim državama članicama. I za kraj gospodin Zele kaže da smo već ušli u jednu klimu problematičnog ekonomskog rasta. Gospodin Zeller kaže da ne smijemo više stalno govoriti da je najgore iza nas, već se početi pitati odakle dolaze sljedeći problemi. U svakom slučaju, zahvaljujući nam izvjestelju i raduje se konstruktivnoj suradnji. Sada u ime kluba zastupnika ALDE ima li nekoga tu? Da, gospodin Torvalds. oprostite, e, nisam e, vas, e, nisam odmah shvatila zašto mi mašte. Mislim sam da kažete da nema nikoga, zapravo vi se javljate za riječ. Hvala predsjedavajući. Mislim da je izvješće gospodina Van Kendelare a vrlo dobar teme za raspravu jer uzima sve bitne aspekte i e, gleda dugoročno na problematiku. Uključuje demografsku problematiku također, čiji će izazovi e, biti zaista bitni i morat ćemo se njima pozabaviti. Također gleda na potencijale rasta jedinstvenog tržišta u EU. Poglavlje o poreznim zaštitnih mehanizmima je vrlo važan, i jasno mi je da velike i javni deficit i dug e, brinu izvjestitelja. E, vidimo to u nekim velikim europskim državama članicama i vidjeli smo da je i Europska središnja banka bila primorana intervenirati u tim slučajevima. Trebalo bi neke stvari e, ojačati. Traži se od Europske komisije da analizira proračunske obaveze i e, ima još nekih drugih aspekata, međutim na njih ću se osvrnuti u mojim amandmanima. Što se tiče fiskalnih zaštitnih mehanizama, tu se uglavnom slažem s izvjestiteljem. Isto o e, produktivnosti i ulaganjima, ali htio bi da se e, Unija tržišta kapitala to poglavlje malo proširi, a vidjet ćemo kako bismo mogli staviti tu i poglavlje o tome da države moraju time upravljati jer znamo da u konačnici države članice moraju odraditi taj dio i zato je vrlo važno vidjeti na koji način koordinirati rad komisije i nacionalnih parlamenata. Kao što sam već naznačio, uložit ćemo nekoliko amandmana kako bismo dalje poboljšali ovaj tekst, ali sve u svemu mislim da smo na dobrom putu i mislim da će naš tekst u konačnici biti vrlo dobar. Hvala lijepa i rado ću surađivati s izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni. Moram reći da, da sam jako pažljivo slušao ono što je rekao Pedro Silva Pereira. I mislim da već imamo nekih znanja o tome kakve implikacije podruzimaju nedostatak e, nekih e, poreznih obveza i zaista bismo trebali se time pozabaviti i naći neki kompromis. Hvala gospodine Torvald. E, nema više nikoga ovdje iz zelenih, tu je bio izvjestelj u sjeni kojeg umeđu vremenu više nema. Pa za slučaj da se vrati ćemo mu ponovno dati riječ. Ali ne vidim nikoga ovdje, niti iz kluba GUE. Gospodine Mono, jeste li vi trebali govoriti u ime FDD-a? Ne. A ne vidim ovdje niti gospođu Kapel iz ENF-a koja je iz u sjeni. E, sada imamo spontane za riječ. Gospodine Hockmark, možete se vi javiti. Hvala lijepa, hvala izvjestitelju na jako dobrom izvješću. Primjećujem da je izvjestitelj u sjeni socijalista e, bio jako pozitivan, možda noš 100%, ali e, sam e, uočio da se slaže s glavnim pristupom izvješća i to je dobar temelj za rasprave. Da vidim da me sad sumnjičavo gleda. Ono što ja smatram važnim jest da se pozabavimo nekim prilično ključnim stvarima, a to je da e, prevelik broj država članica e, kaska po pitanju tržišnog natjecanja i mogućnosti ostvarivanja rasta. U ranim e, raspravama vidjeli smo da se traži da se razina mogućih ulaganja u Europskoj uniji poveća. Isto tako i da ga povećaju države članice. Kada govorimo o europskom gospodarstvu, a to je nešto o čemu sam često razgovarao, govorimo o prosječnom razvoju. Međutim, kao što sam također već rekao, ako e, imate glavu u E, frižideru, a e, noge u pečnici, onda je vam je prosječna temperatura tijela u redu. Dakle, države članice koje imaju niži stupanj tržišnog natjecanja moraju povećati e, produktivnost, a najbolji način za to su strukturne reforme. Jako me brine kad naši socijalistički prijatelji govore protiv strukturnih reformi, jer taj put vodi nezaposlenosti i podrivanju stabilnosti javnih financija. To je put koji vodi do toga da ćemo izgubiti odnose s drugim dijelovima svijeta. Pogledamo li e, gospodarstvo, javno gospodarstvo, vidimo da ide brzo a, ako tako to izgleda e, drugdje, a ne u Europi, onda ćemo brzo izgubiti. E, mi se moramo boriti ne za zadnje, već za prvo mjesto i zato moramo biti konkurentni i moramo preći u strukturne reforme. Nadam se da će socijalisti biti dio toga jer u protivnom ćemo doći do problema. A sada je pred nama ekonomski ciklus koji ide nizbrdo. Oni koji sada odbijaju strukturne reforme kreću ka većoj nezaposlenosti. Osobno mislim da bismo trebali izbjeći i nadam se da ćemo ovdje raspravljati o tome kako da europsko gospodarstvo postane uspješno. To je naš glavni cilj. Hvala. sada Pervanš Berez. E, hvala da smo krenuli u raspravu. Moram reći da meni glavni cilj nije da budem sigurna da e, evropsko gospodarstvo je u dobrom stanju, već da bude na uslugu svojih građana. Ovo što gospodin Hekmark upravo rekao, e, moram reći koji je bio duh stajališta SID-a kako je to izrazio naš izvjestitelj u sjeni. E, kada kažete da je pozitivno sve e, e, o ovome govorio, da, ali o prijedlogu Europske komisije s obzirom na iskustva iz ovog mandata vidimo hijerarhiju prioriteta onoga što bi trebalo biti godišnje izvješće o rastu za sljedeće godine. Ali E, taj sijaset prioriteta koje definira komisija ne samo da se ne nalaze u prioritetima izvjestitelja, već su oni sasvim izvrnuti. Komisija e, kaže, e, polazeći od onoga što smo čuli u ovom mandatu, počevši od Junkerova plana, da je pitanje kvalitete i ulaganja prvi prioritet Europske u gospodarstva Europske unije. Izvjestitelj nam kaže da ne preuzima samo e, čisti treći prioritet komisije, a to da se omogući makroekonomska stabilnost i zdrave javne financije. Od trećeg prioriteta komisije on stvara prvi prioritet i osim toga govori tu i to vezuje za porezni zaštitni mehanizam eurozone i Europske unije. Dakle, to je sasvim različiti prioritet i osim toga način na koji je prioritet formuliran. Još dvije primjedbe. Prva, to da s jedne strane su oni koji poštuju pravila, a s druge strane oni koji ta pravila žele u potpunosti izmijeniti. Ne, mi nemamo ništa protiv pravila. Želimo, međutim, pravila koja će biti dosljedna s ciljevima koje ste vi sami definirali, a to je da imamo europsko gospodarstvo koje će biti u najboljoj mogućoj situaciji. Međutim, e, iskustvo nas uči da su sadašnja pravila previše složena, da ih države članice ne mogu učinkovito primjenjivati i u konačnici to zapravo e, i e, nekako predstavlja europsku e, politiku kao nevjerodostojnu metodu zajednice, a to je najbolja metoda. Još jedna stvar. Sve članite se zalažu za strukturne reforme, ali ne za bilo kakve slijepe ideološke strukturne reforme. Ako govorimo o strukturnim reformama i o konvergenciji, moramo jasno sagledati stvari. I smo vidjeli ono što nas posjetio izvjestitelj. Komisija daje prijedlog strukturnih reformi koje nam se čine legitimnima. Izvjestitelj ne želi e, takve strukturne reforme. I jednostavno e, govori o tome kako eksploatirati ono što se vjerojatno krivo zove ljudski kapital. Mi e, želimo vidjeti kako najbolje pomoći e, stanovništvu. A što se tiče konvergencije o kojoj se često govori, vidimo da za izvjestitelja konvergencija predstavlja instrument za jačanje određenih strukturnih reformi na uštrb globalnog pristupa konvergenciji koji bi omogućio ne samo da se bavi deficitima jednih zemalja, a, na, a ne o suficitima drugih. Oprostite što sam predugo govorila. Hvala. E, vjerujem da ćemo moći nadoknaditi izgubljeno vrijeme. E, sada ću zamoliti gospodina Jonkmana iz odbora regija da uzme riječ. Izvolite, imate riječ nekoliko minuta. Hvala vam. I želim vam zahvaliti što ste dali ovu priliku odboru regija da iznese svoje stajalište pred odborom. Obično je postupak drugačiji, zastupnici dolaze k nama, ali evo, hvala još jedan na pozivu. U ovom novom eh, godišnjem pregledu rasta postoji nekoliko dobrih stvari. Kao prvo, snažniji je naglasak na investicijskim potrebama država na nacionalnoj, sektorskoj i regionalnoj razini, iako je regionalna dimenzija još uvijek manja. Po prvi puta se govori o teritorijalnim razlikama, na čemu je odbor regija ustrajao u posljednjih nekoliko godina kao važnoj temi. A što se tiče E, izvješća za zemlje i preporuka za zemlje, o tome će se voditi računa u okviru kohezijske, e, kohezijskog programa. Međutim, novi e, program za potpore reformama stavit će naglasak samo na one obveze za provođenjem reformi koje su definirane europskim semestrom, tako da je time važnije odgovoriti na neka ključna pitanja. Kao prvo, koje bi strukturne reforme trebale biti prioritetne? Drugo, na koji način se može fleksibilnije pristupiti diferenciranom e, postupanju između urbanih i ruralnih e, regija kao i između središnjih i perifernih regija. Treće, kako omogućiti da države preuzmu odgovornost za reforme što do sada e, nije bio slučaj, dakle da imaju veće vlasništvo nad reformom i e, kako e, uravnotežiti načela subsidijarnosti i proporcionalnosti. Dakle, isto tako treba voditi računa o tome da se e, ne e, omogućuje intervencije u onim područjima gdje e, Europska unija nema isključivu nadležnost. Mi smatramo da se može dati pozitivan odgovor na ova pitanja samo budu li sve razine upravljanja zajednički radile na provedbi preporuka iz europskog semestra. Usprkos nekim dobrim primjerima to još uvijek nije slučaj. E, mi smo predložili 2017. E, e, jedan kodeks postupanja i to je uvršteno u rezoluciju o europskom semestru iz 2016. godine. Nažalost, do sada Europska komisija još nije pozitivno reagirala na ideju takvog jednog uh, kodeksa postupanja, što nas dovodi u paradoksalnu situaciju. Europske investicije u okviru uh, dakle, ove politike temelje se na uh, kodeksu postupanja koje se temelji na partnerskom načelu. Međutim, u europskom semestru ne postoji pravna osnova za uključivanje regija i gradova, premda bi Europska komisija željela uskladiti kohezijsku politiku sa europskim semestrom. To nije nešto što je važno samo za regije i gradove. Rumunjsko predsjedništvo nas je zamolilo da sastavimo stajalište na tu temu. I na kraju želim reći još sljedeće. Europski semestar nije sam sebi svrha. Do sada su europski e, semestar i kohezijska politika bili usklađeni sa strategijom Europa 2020. koja se sada primiče kraju. Potreban je dugoročni okvir što bi omogućilo dionicima i javnim vlastima da imaju zajedničku perspektivu. Prema tome, kako bi se e, uzela u obzir eh, kohezijska otpornost, makroekonomska stabilnost i održivi ciljevi rasta. To može dovesti do pomaka u europskom semestru eh, u smislu veće boljih rezultata i eh, većeg osjećaja vlasništva. Što se tiče kredibilnosti Europske unije, E, mislim da to može doprinijeti dakle, njezinom kredibilitetu u ovom važnom povijesnom trenutku. Hvala. I sada ću zamoliti izvjestitelja da uzme riječ i da iznese zaključke. Hvala lijepo. Hvala vam gospođo predsjednice. Zahvaljujem svim kolegama koji su doprinijeli ovoj raspravi. Na samom početku želim zahvaliti predstavniku odbora regija na tome što se odazvao našem pozivu i sudjelovao na raspravi. E, inače, ja kao izvjestitelj često odlazim u odbor regija i činjenica je da je potrebno provesti reforme i da se na svim razinama upravljanja treba povećati osjećaj vlasništva. Jedino se na taj način mogu doista provesti preporuke za pojedine zemlje. Slažem se također da je lokalna vlast e, ključna karika ako se žele ostvariti pomaci. E, dakle, lokalne vlasti omogućuju da se bolje provedu preporuke pojedinim zemljama, posebno kada je riječ o strukturnim reformama. Osim toga, moramo vrlo budno e, pratiti razvoj upravne i institucionalne sposobnosti e, što jasno proizlazi iz onoga što je rekao predstavnik odbora regija. Dakle, e, svaka razina vlasti ima svoje prioritete, no mi moramo pokušati staviti u pravi redoslijed. Mislim da je u tom smislu bilo dobro čuti ono što nam je rekao predstavnik odbora regije. Kada je riječ o izvjestiteljima u Sjeni, želim im zahvaliti na konstruktivnim eh, primjedbama i ako mi dopustite, kratko ću se zaustaviti na onome što su rekli kolege iz redova socijalista. Mislim da uvijek postoji manevarski prostor treba znati odabrati što ćemo preuzeti, a što nećemo. Da kako ja sam spreman razgovarati o strukturnim reformama i o e, kvalitativnim investicijama u odnosu na e, inkluzivnost. Također sam spreman razgovarati o simplifikaciji. Ako ste pročitali moje izvješće, vjerojatno ste primijetili da se u stavku 10. upravo govori o tome Dakle, ja ne govorim e, samo o zemljama koje bilježe deficit, nego i onama koje bilježe suficit. U ostalom, o tome je upravo riječ u ovom stavku desetom koji sam spomenuo i zadovoljna sam što e, komisija zapravo spominje ova tri prioriteta i da ste vi to kao klub spremni također preuzeti. Mislim da je to vrlo važno za nastavak rasprave. Inače imam e, izvrsnu suradnju sa Jugom Bajeom. Čini mi se da je okvir vrlo jasan, ali e, moramo isto tako biti spremni na to da izvjestitelj bude spreman na kompromise. U Belgiji mi također imamo kulturu kompromisa osim e, dakle nekih drugih stvari. Tako da mi smo spremni na kompromis, a vi gospodine Pereira, jeste li vi spremni na kompromise? Više nego ikada e, u ovom trenutku smo usredotočeni na predstojeće izbore i ako želimo postići kompromise, to nije kako bi e, stvari lijepo izgledale e, na kraju ovog razdoblja, nego kako bismo unaprijedili situaciju za buduće generacije. Hvala vam lijepo. Time smo završili ovo razmatranje izvješća i sada ću samo još e, nešto reći o rokovima. Vremenski rokovi su vrlo kratki. E, s obzirom da nam se približava kraj saziva, rok za podnošenje amandmana je 17. siječnja. Razmatranje amandmana je predviđeno za 25. siječnja, a glasovanje 26. siječnja. Možda će tu doći do nekih promjena u odnosu na ta dva datuma. Što se tiče plenarne sjednice, glasovanje je predviđeno na prvoj sjednici u Ožujku. Ako imate nekih problema u vezi s time, e, molim vas da e, tu informaciju proslijedite tajništvu. Dakle, mi smo ovako zamislili vremenske rokove. S obzirom da smo malo uranili u odnosu na dnevni red, a sljedeći izvjestitelj se ispričao i zamolio je kolegu da uzme riječ umjesto njega, budući da Evo samo da vidim jesu li tu ostali izvjestitelji u sjeni. Dolazi li gospodin Kovolt? Beres? Gospođo Beres, ili ćete vi umjesto njega? Dobro, ja ću umjesto gospodina Zilea. Mislim da možemo nastaviti sa sljedećom točkom. S obzirom e, da smo sada svi nazočni, gospodin Vanden Van Kelara Izvolite. Riječ je o uvođenju detaljnih eh, tehničkih mjera za funkcioniranje konačnog sustava PDV-a za oporezivanje trgovine između država članica. Izvolite. Hvala vam, predsjednice. Ja sam dobio vrlo eh, detaljno izvješće kolege Martušela, koje ću vam rado pročitati. Nadam se da ćete voditi bilješke. Gospodin Martušelo zahvaljuje meni što e, govorim umjesto njega i ispričava se ujedno što nije mogao osobno doći predstaviti izvješće. E, što se tiče e, ovih mjera za uvođenje konačnog sustava PDV-a, to je nešto što je Europi potrebno već duže vrijeme, s obzirom na sadašnji sustav koji poznaje određena ograničenja, s obzirom na razvoj jedinstvenog tržišta i naših društava, jasno je da je potrebno uvesti poboljšanja kako bi se postigli e, ciljevi Europske komisije. Uostalom, e, to je važno i za naše građane, mala i srednja poduzeća, i općenito sustav proizvodnje. Ovaj novi sustav se temelji na direktivi 2006. godine broj 112. To je sustav koji se trenutno koristi, a koji ima za cilje između ostalog smanjenje poreznih prijevara i e, porezne utaje. I to je moguće zahvaljujući sustavu koji je podijeljen u, u dva aspekta. Želim također spomenuti i e, činjenicu da e, ponekad imamo takozvane e, trgovce koji nestaju. A e, dakle ovdje e, pokušavamo postići minus 80% poreznih prijevara što iznosi 32 milijarde eura više u prikupljenim porezima. Alde je zatražio da se izmjene neki detalji koji se e, odnose na amandmane, dakle to nam ne predstavlja poteškoće, mi to namjeravamo podržati. Neki kolege s pravom govore o važnosti ovog e, fenomena, naime porezna uta iznosi 50 milijardi eura, drugi pak traže poboljšanje u sustavu transparentnosti. Mislim da kako slažemo sa tom idejom, da imamo jedan višejezični portal, to je već predloženo u više navrata i to može pozitivno doprinijeti rješavanju ovog pitanja. Četvrta tema tiče se dakle e, ovjerenih poreznih obveznika. Također se smatra relevantnim rad Europskog parlamenta koji mora biti dobiti informacije od Europske komisije o pomacima koje se ostvaruju. S obzirom na amandmane i E, s obzirom da nema nekih većih poteškoća, mi ćemo e, vas e, pravovremeno obavijestiti o danjem razvoju situacije. A što se tiče glasovanja, mislimo da ćemo moći ići amandman po amandman, da kako ured kolege Martošelje vam je na raspolaganju za bilo kakva pitanja. Zahvaljujem još jedan put na vašem doprinosu. Gospodin Martušelo, koji nije ovdje, također kaže da ga možete slobodno kontaktirati putem e-maila ili njegovih suradnika. Hvala, vidim da ovdje ima dosta zamjenika, tako da sada e, riječ ima kolegica Berez u ime gospodina Kovalta. Hvala. U ime gospodina Kofota želim e, ga ispričati što nije mogao nazočiti sastanku i želim vam samo reći u ime kluba SID-a da mi pozdravljamo amandman, e, amandmane na ovo izvješće koji se uglavnom tiču članka 13. A što se tiče definicije statusa ovjerenog poreznog obveznika, drago nam je da tu imamo konstruktivne amandmane i jasnu i preciznu definiciju. Kao izvjestiteljica za harmonizaciju i pojednostavljivanje pravila u sustavu PDV-a, E, naime kao dakle, izvjestitelj. E, gospodinu Koltu je drago što se e, definiraju kriteriji za davanje statusa ovjerenog poreznog obveznika i mi smatramo važnim da vijeće uvažava stajalište parlamenta kada je riječ o statusu ovjerenog poreznog obveznika, što je instrument za sprječavanje prekogranične prijevare u području PDV-a u iznosu od 41 milijarde eura godišnje. To je procijenjeni iznos. Trenutno vijeće nije predložilo nikakvu dobru alternativu za e, status ovjerenog poreznog obveznika, tako da parlament mora zauzeti odlučan stav o tom pitanju. Što se tiče amandmana kluba ALDE, vezano uz uspostavu e, kompenzacijskog mehanizma, naš klub želi pojašnjenje o tome kako bi funkcionirao taj mehanizam kompenzacije. Postoje također amandmani koji se tiču odbora Taks. Nadalje, klub zastupnika SD traži od komisije da nam dostavi, odnosno da nam e, podnese izvješće o statusu pregovora u vijeću i predviđanja uspostave konačnog sustava pdv Zahvaljujemo izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni na dobroj suradnji na ovom dosjeu. Hvala gospođo Pereš. Ja ću također govoriti u ime gospodina Cilera koji je izvjestitelj u Sjeni. Kao što sam rekla, malo što se on nažalost nije mogao biti danas sa nama jutros jer ima sastanak na drugom odboru. Gospodin Ciler se također se slaža da je prekogranična prevera na području poreza jedan od najvećih problema, a sadašnji sustav koji imamo u državama članica nam nam ne može omogućiti da se borimo protiv ovog. Prema studiji komisije, Postoji, postoje jasni dokazi da ovo nije dobra situacija, no međutim situacija je još gora u drugim državama članicama gdje, se na, gdje postoji razlika od 20% u odnosu na prosjek na razini Europske unije. Gospodin ciller se smatra da se eh, prikupljanje PDV-a preko granica treba poboljšati. Iz 2012. godine imamo podatke da oporezivanje u zemlji e, podrijetla nije dovoljno no e, izvjestitelj u sjeni ECR-a je oprezan u odnosu na prijedlog komisije. Postoji potreba da se uspostavi oporezivanje po načelu oporezivanja u zemlji odradišta, no međutim to možda neće biti dovoljno kada e, se radi o e, poslovanju sa ovjerenim e, poreznim obveznicima i tu trebamo naći e, način da se spriječi prijevara. Također moramo pronaći i način da se smanji administrativno opterećenje i e, administrativni troškovi za mala i srednja poduzeća. Sam koncept OPO nije problematičan, namjera je dobra, ali status ovjerenog poreznog obveznika znači da e, se e, možda drugi porezni obveznici neće nužno smatrati pouzdanim. Stoga smatramo da o, moramo omogućiti većem broju poduzeća da se kvalificiraju za ovaj status. Ovo je mehanizam koji je jako važan za mala i srednja poduzeća. S druge strane, postoji i rizik prijevere i da e, će određena poduzeća zatražiti ovaj status kako bi mogli nastaviti svoje poslovanje i moramo tu uzeti u obzir zabrinutost država članica da kriteriji za dobivanje statusa OPO-a nisu dovoljno jasni i da mogu dovesti do različitog tumačenja u državama članicama. Usprkos ovom, Izvjestitelj u cijeni ECR-a je optimističan da će se postići kompromis u Europskom parlamentu i veseli se konstruktivnoj suradnji. Hvala. Ne vidim nikoga u ime kluba ALDE. Tko želi Želi li netko uzeti riječ? Ne. Onda prelazimo na klub e, Zeleni. Moli, izvolite. Hvala najljepša, Kej. E, ja se također slažem sa e, drugim izvjestiteljima u sjeni da nam je potreban jedinstven sustav i da moramo imati bolju koordinaciju poreznih politika u EU uniji i rekli smo na više sastanaka da je problem što nemamo jedinstven sustav te da se zbog toga zloupotrebljavaju pravne praznine. Zato e, podržavamo ovaj e, predlog i želimo preći sa E, sadašnjeg e, kompleksnog sustava na jedan konačni e, sustav. Izvješće gospodina Martučela pokazuje da sadašnji sustav ima nedostatke u oporezivanju i da ostavlja mnoge manevarske mogućnosti za prijevaru. U amandmanu 26. smo naglasili da E, dobavljač treba biti e, odgovoran i da se treba učiniti sve što je moguće kako bi se borili protiv E, načela e, trgovca koji nestaje i da se trebamo također boriti i protiv prijevare u obliku karuzela i e, da trebamo učiniti sve kako bismo se izborili protiv prijevara koje mogu doći do 50 milijardi eura u Europskoj uniji. Sam status ovjerenog poreznog obveznika koji se daje malim srednjim poduzećima i načelo oporezivanja u zemlji odrodišta je dobar prijedlog. To će biti pojednostavljenje za one e, porezne obveznike za koje se smatra da su pouzdani. Možemo poduprijeti ovaj koncept u načelu, ali mislimo da je jako važno da se time ne otvaraju pravne praznine. Amandmani 27, 28 i 29 govore o poštravanju uvjeta za dobivanje ovog statusa kao i e, bolju razmjenu podataka među državama članicama. Zato se unaprijed veselimo produktivnoj razmjeni gledišta o amandmanima. Hvala najljepša. A, nemam nikog u ime kluba GUE. Želi li se netko javiti za riječ u ime EFDD-a? Ne. Ne vidim nikoga u ime ENF-a. S obzirom da tu nemamo ni zamjenika za izvjestitelja, neću davati riječ, ali evo želim pitati komisiju, želi li se ona javiti za riječ i nešto reći o ovoj temi. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Postavljeno je pitanje od strane jednog od zastupnika o tome dokle su stigle rasprave u vijeću na ovu temu. Ono što vam mogu reći za sad je to da smo do sad imali otprilike šest sastanaka na tehničkoj razini na kojima se raspravljalo o ovim temama. Za vrijeme tih rasprava svjesni smo činjenice da o pa ovim predlogom se mijenja nekih stotinjak odredbi direktive o PDV-u. Dakle, te rasprave se e, usredočavaju na to da se dobro shvati što se podrazumijeva tim e, promjenama i na što će one utjecati i za sad smo se ograničili na opća načela. Želimo li imati načelo oporezivanja u zemlji odredišta, želimo li imati E, koncept ovjerenog poreznog obveznika i tako dalje. Dakle, na ovim raspravama se usredotočavamo na ova osnovna načela i do sad nismo izvlačili nikakve zaključke. Ali postoji želja da se rasprave u vijeću nastave. E, s obzirom na područje primjene ovog e, predloga, nemoguće je za sad dati bilo kakve vremenske rokove. Ne možemo vam reći za sad kada ćemo imati zaključke o ovom prijedlogu na razini vijeća. Hvala. Hvala na ovom komentaru u ime komisije. Budući da se nitko ne javlja u ime pučana koji bi zaključili ovu temu, E, ja ću pokušati zaključiti, većina amandmana nisu kontroverzni, te stoga izvjestitelj predlaže da se pređe na glasanje kao što je to predloženo i maločas, dakle 22. siječnja E, a nećemo imati za sad e, sastanak izvjestitelja u sjeni. O tome se možete konzultirati sa izvjestiteljem izravno. Dakle, vremenski rokovi bili sljedeći. 22. siječnja će se glasati na Ekonu, a na plenarnoj sjednici bi se ovom trebalo raspravljati u veljači u Strasboru. Time smo zaključili ovu temu dnevnog e, reda a e, imat ćemo glasanje u 10.30, stoga predlažem pauzu od desetak minuta. Hvala. na posljednje Dear Poštovani kolege, dobar dan. Ne znam gdje je Danuta, ona je bila sa mnom na konferenciji predsjednika, ne znam je li stigla, je u redu. U tom slučaju možemo početi s glasanjem. Prvo ćemo imati e, probno glasanje, otvaram glasanje. 1 ECR. Možda promijenite mjesto ako imate karticu, možda samo pokušajte glasati iz drugog mjesta ili okrenite karticu. Sjajno. Sve je u redu. Ne brinite, svi smo prvi put tako pogriješili. Sada ćemo zaustaviti probno glasanje i prelazimo na stvarno glasanje o e, rezultatu trijaloga o usklađivanju bruto nacionalnog dohodka. Dakle, poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 37 za, 0 protiv, dvoje suzdržanih. Sada prelazimo na rezultat institucionalnih pregovora o prekograničnim plaćanjima i naknadama za konverziju valute. Izvjestiteljica Eva Majdel, poimenično glasanje, otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. 39 za, 0 protiv, 0 suzdržanih. Čestitamo izvjestiteljici. Sada prelazimo na izvješće o osnivanju europskih nadzornih tijela i uredbi o financijskim tržištima. Prelazimo na e, glasanje o najdužoj uredbi, dakle broj 7, kompromis A, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B, za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis C za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis D za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis E za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis F za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis G za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis GA za protiv suzdržani usvaja se kompromis H za protiv suzdržani usvaja se kompromis HA za protiv suzdržani usvaja se kompromis HB za protiv suzdržani usvaja se kompromis I za protiv suzdržani usvaja se kompromis IA za protiv suzdržani usvaja se kompromis J za protiv suzdržani usvaja se kompromis K za protiv suzdržani usvaja se kompromis L za protiv suzdržani usvaja se kompromis M za protiv suzdržani usvaja se kompromis N za protiv suzdržani usvaja se kompromis O za protiv suzdržani usvaja se kompromis P za protiv suzdržani usvaja se kompromis Q za protiv suzdržani usvaja se kompromis QA za protiv suzdržani usvaja se kompromis R za protiv suzdržani usvaja se kompromis S za protiv suzdržani usvaja se amandman 255 za protiv suzdržani usvaja se 232 za protiv suzdržani usvaja se 236 za protiv suzdržani usvaja se kompromis SA za protiv suzdržani usvaja se kompromis T za protiv suzdržani usvaja se kompromis U za protiv suzdržani usvaja se kompromis V za protiv suzdržani usvaja se kompromis W za protiv suzdržani usvaja se kompromis X za protiv suzdržani usvaja se kompromis eh, Y za protiv suzdržani usvaja se kompromis Z za protiv suzdržani usvaja se kompromis a za protiv suzdržani usvaja se kompromis A B za protiv suzdržani usvaja se kompromis AC za protiv suzdržani usvaja se kompromis AD za protiv suzdržani usvaja se kompromis AI za protiv suzdržani usvaja se kompromis AF za protiv suzdržani usvaja se kompromis AG za protiv suzdržani usvaja se kompromis AH za protiv suzdržani usvaja se, kompromis AI za protiv suzdržani usvaja se, kompromis AJ za protiv suzdržani usvaja se, kompromis AK za protiv suzdržani usvaja se, kompromis AL za protiv suzdržani usvaja se, kompromis AM za protiv suzdržani usvaja se, kompromis AN za protiv suzdržani usvaja se, kompromis AO za protiv suzdržani usvaja se, kompromis AP za protiv suzdržani usvaja se, kompromis ak za protiv suzdržani usvaja se kompromis AR za protiv suzdržani usvaja se kompromis ARA za protiv suzdržani usvaja se kompromis AS za protiv suzdržani usvaja se kompromis AP za protiv suzdržani usvaja se kompromis AU za protiv suzdržani usvaja se kompromis AV za protiv suzdržani usvaja se kompromis A duplo V za protiv suzdržani usvaja se kompromis AX za protiv suzdržani usvaja se kompromis AY za protiv suzdržani usvaja se kompromis AZ za protiv suzdržani usvaja se kompromis BA za protiv suzdržani usvaja se kompromis BB za protiv suzdržani usvaja se kompromis BC za protiv suzdržani usvaja se kompromis BD za protiv suzdržani usvaja se kompromis BF za protiv suzdržani usvaja se kompromis BG za protiv suzdržani usvaja se kompromis B a propustio sam BE za protiv suzdržani usvaja se kompromis H za protiv suzdržani usvaja se. BF, zar nismo o tome glasali? Jesmo. Dakle, to smo završili. Dakle, e, i za protiv suzdržani usvaja se. B je za protiv suzdržani usvaja se, BK za protiv suzdržani usvaja se, BL za protiv suzdržani usvaja se, BM za protiv suzdržani usvaja se BN za protiv suzdržani usvaja se BO za protiv suzdržani usvaja se BP za protiv suzdržani usvaja se BQ za protiv suzdržani usvaja se BT R za protiv suzdržani usvaja se, BS za protiv suzdržani usvaja se, BT za protiv suzdržani usvaja se, BTA za protiv suzdržani usvaja se, BU za protiv suzdržani usvaja se, BV za protiv suzdržani usvaja se, BW za protiv suzdržani usvaja se, BWA za protiv suzdržani usvaja se, duplove B za protiv suzdržani usvaja se BWC za protiv suzdržani usvaja se BX za protiv suzdržani usvaja se BXA za protiv suzdržani usvaja se BY za protiv suzdržani usvaja se BZ za protiv suzdržani usvaja se CA za protiv suzdržani usvaja se amandman CAA za protiv suzdržani usvaja se. CB za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 288 ne. Dobro, znači imam staru verziju. Kompromis CC za protiv suzdržani usvaja se CD za protiv suzdržani usvaja se CE za protiv suzdržani usvaja se CF za protiv suzdržani usvaja se CG za protiv suzdržani usvaja se. CAH za protiv suzdržani usvaja se. I, za protiv suzdržani usvaja se. Sada glasamo e, poimeničnim glasanjem za cijeli prijedlog. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 37 za, 2 protiv, 3 suzdržana. Čestitamo izvjestiteljima. Congratulations to the rapporteur. Now we vote on the decision to enter in... Sada o odluci da uđemo u međuinstitucionalne pregovore. Otvaram glasanje. Closed. Zatvaram glasanjem 40 za, 2 protiv, 0 suzdržanih. Još jednom čestitke izvjestitelju. Prelazimo sada na na e, izvješće o e, izmjeni MIFID-a i solventnosti MIFID-a. Kompromisni amandman A za, protiv suzdržani usvaja se. A sada glasanje poimenično o izmjenjenom prijedlogu komisije. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. 39 za, 1 protiv, 2 suzdržana. sada o poimeničnom glasanju u ulasku u međuinstitucionalne pregovore. Glasanje je otvoreno. Zatvoren glasanje. 38 za, 2 protiv, 2 suzdržana. Čestitke izvjestiteljima. Sada o dosjeu SRP. Kompromisni amandman P. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromisni C za protiv suzdržani usvaja se. Sada glasamo o prvom bloku amandmana tko je za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo sada. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 20 i pa prema 20. Prema tome, e, više ne glasamo niti o drugim blokovima, oni se ne razmatraju. A sada glasamo ipak amandman 85. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni amandman D. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni E za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni F za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni G za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni H za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni I za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni K za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni L za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni M za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni N za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni O za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni P za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni k za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni R za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman S za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni duplo V za protiv suzdržani usvaja se. A sada kompromisni amandman X za protiv suzdržani usvaja se kompromisni Y za protiv suzdržani usvaja se kompromisni Z za protiv suzdržani usvaja se kompromisni A za protiv suzdržani usvaja se kompromisni AB za protiv suzdržani usvaja se AC za protiv suzdržani usvaja se AD za protiv suzdržani usvaja se AE za protiv suzdržani usvaja se AF za protiv suzdržani usvaja se a sada glasamo e, o prijedlogu komisije u cjelini ovako izmijenjenom poimeničnim glasanjem. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. 32 glasa za, 2 protiv i 1 suzdržani, a sada poimenično o odluci da se uđe u međuinstitucionalne pregovore. Zatvoran glasanjem 39 za, 3 protiv, 0 suzdržanih. Imamo dakle kvalificiranu većinu o svim dosjejima. Čestitam izvjestiteljima jer su uspješno zaključili ove jako važne tematike. A sada e, vidim da e, gospodin e, traži riječ, izvolite. Dragi kolege, htio bih jednostavno spomenuti da je na ova tri e, izvješća zapremljeno 1038 e, e, amandmana, što je znači vrlo osjetljivo pitanje i E, puno toga vezano je podređene e, određene zemlje. Zahvaljujem prije u Balcu koji je prvi radio na ovome, a zahvaljujem se izvjestiteljima u Sjeni, e, naročito iz ECR-a, Aldeja i Zelenih. Mi smo zaista uspjeli na ovu tematiku naći toliko kompromisnih amandmana. Mislim da se mišljenja svih tu ogledaju, a da se pritom ništa od sadržaja nije izgubilo. Mislim da je to e, dobro polazište za predstojeće e, pregovore koje će biti vrlo teški s e, koji imaju različita mišljenja koliko se sada čini i nadam se da ćemo se pokazati jednako jedinstvenim kao što smo se pokazali danas prilikom ovog glasanja i da ćemo dakle svi biti jedinstveni za vrijeme pregovora. Sada prvanš Perez. Hvala lijepa. Ovo što je rekao upravo Otmar Karas je ono što i ja mogu potvrditi. Dugo smo već u parlamentu i po drugi puta surađujemo. E, mislim, imamo različite osobnosti i stilove koji su komplementarni. Činjenica jest da smo komplementarni, e, da je to ključ uspjeha ujednjeni u e, raznolikosti uspjeli smo pokazati neki rezultat. Znam da svi u ovom domu nisu za e, velike koalicije. Međutim, kada nešto tako omogućuje da parlament bude ujedinjen u odnosu na vijeće, mislim da je to dobra metoda jer zaista moramo braniti na taj način Europsku uniju koja je E, jako u ovom slučaju u slabom e, položaju. Zahvaljujem i Otmaru Karasu i svima onima koji su uložili amandmane. Iskreno govoreći, s obzirom na uloženi rad, mislim da se duh onoga što je svatko htio reći da se to ovdje odražava, osim kod nekih e, situacija gdje smo i od Karas i ja e, bili <clears throat> potpuno različitih mišljenja, ali e, to su bile vrlo rijetke stvari. Werner, ne smije vas toliko brinuti ovaj dobar sporazum jer smo dobro surađivali. Želim posebno zahvaliti našim dvoma suradnicima, suradniku Otmara Karasa i mom suradniku koji su izuzetno puno i dobro radili i koji su <laughs> dobili pomoć tajništva odbora i naših političkih suradnika. Još dvije stvari o ovome što smo upravo usvojili. <clears throat> Stajalište Europskog parlamenta je vrlo koherentno. E, ne može se E, prigovoriti nadzornim tijelima da ne rade kako spada i ustanoviti da u sadašnjoj situaciji način na koji je organizirano njihovo upravljanje i ne omogućuje da ostvaruju svoje ovlasti. Dakle, moramo ojačati njihovo upravljanje i e, uključujući onome što je e, komisija htjela dodati ovom paketu, a to je borba protiv pranja novca. Mislim da je Europski parlament u tom svom stajalištu vrlo jasan. Želimo li se učinkovito boriti protiv pranja novca, moramo ojačati upravljanje tim tijelima jer u protivnom ćemo samo dodati jednu, jedan vanjski e, sloj e, boje na nešto što zapravo nismo dobro e, iz temelja e, izgradili. E, parlament je dakle spreman za to i mi ćemo danošno raditi kako bismo postigli dogovor za vrijeme pregovora. Hvala lijepa jednom i drugom. 93 e, do 95% potpore smo dobivali na odboru. Ne bih čak ovdje govorio niti o koaliciji, već o jednoglasnom, gotovo jednoglasnom rezultatu gdje su svi klubovi E, podržali izvjestitelje kojima čestitam jer su uspjeli postići takav konsenzus. To je izuzetno, nikada to nisam vidio, naročito kad se radi o tako osjetljivom dosjeu. Mislim da je ovo vrlo dobro u političkom smislu za parlament, te ćemo pregovore početi sa jakom e, stajalištem parlamenta, uključujući i na ovoj tako važnoj temi, a to je borba protiv pranja novca. Hvala dakle svima. Pa vam sada moram zaželjeti sretnu novu godinu. koliko sam shvatio u Briselu, novu godinu čestitate do kraja siječnja. E, drago mi je dakle da možemo započeti rad u ovoj novoj godini koja će biti puna izazova. Sljedeći puta 21. naš sastanak bit će 21. siječnja u 15 sati. Zaključujem sastanak.